Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji, pierwsze posiedzenie po okresie. Dobar dan, evo otvaram sastanak našeg odbora, to je prvi sastanak nakon ljetne stanke. Kao što znate, prije šest tjedana, odnosno 19. srpnja, Održali smo sastanak odbora na kojem je bio povjerenik Hogan. Tom prilikom on nam je izložio što je dogovoreno na sastanku e, vijeća e, za poljoprivredu i e, govorio je o takozvanom srpanskom paketu vezano za sektor mlijeka. Dakle, nakon toga imali smo taj izvanredni sastanak odbora, a sada je, odnosno danas je 30. srpnja, utorak i pozdravljam sve zastupnika i sve naše suradnike koji su danas na ovom sastanku. Pozdravljam e, i prevoditelje i e, želim svima uspješan rad. Dakle, želim svima dobrodošlicu. Nadam se da ćemo kako na današnjem sastanku, tako i na budućim sastancima dobro raditi. Imate ovdje prijedlog dnevnog reda. Današnji sastanak bit će podijeljen u dva dijela, ujutro i poslije podne. E, krajem jutarnjeg dijela održat će se i sastanak koordinatora. Najprije ćemo usvojiti dnevni red. Mislim da nitko ne traži izmjene dnevnog reda pa e, možemo smatrati da je dnevni red usvojen. Današnji sastanak može se pratiti putem interneta na svim službenim jezicima, osim na estonskom i e, malteškom i irskom. Odobravamo zapisnike također sa prethodnih sastanaka 25. svibnja e, prema dakle uvriježenom postupku. Prelazimo stoga na četvrtu točku dnevnog reda. Četvrtu i petu točku dnevnog reda ćemo spojiti. Radi se o općem proračunu Europske unije za razdoblje 2017. godine. Izvjestitelj za mišljenje je gospodin Jar. Naš izvjestitelj se i ranije bavio pitanjima proračuna. Mi najprije moramo usvojiti e, prijedlog mišljenja, a pod točkom petom usvojit ćemo proračunske amandmane i pilot projekt. Kao što znate, proračunski postupak sastoji se iz nekoliko dijelova. O tome smo već govorili na sastanku 14. srpnja. Odbor za poljoprivredu usvojio je mandat za trijalog, Prema mišljenju gospodina Jara, kao što sam malo prije rekao, on je to izložio 14. srpnja. Do 22. srpnja mogli su se uložiti amandmani, zaprimljeno je 62 amandmana. Izvijestite za mišljenje, izvjestitelji u sjeni, radili su na tim pitanjima, te su također izradili kompromisne amandmane kojima su obuhvaćeni uloženi amandmani. Sada ću odmah dati riječ izvjestitelju kako bi nam nešto rekao o glasanju i e, to najprije onome o e, prijedlogu mišljenja. Izvolite gospodine Geller. Hvala lijepa. Dobar dan svima. E, I eto, sastajemo se ponovno u Brislu nakon ove dulje stanke. Prelazimo sada odmah na stvarnost, na tešku stvarnost. E, novac je naravno okosnica svega, pa je za nas e, proračun izuzetno važan. Došlo je do problema, bilo je kritika i želim našem predsjedniku to reći. Naime, Zbog referenduma u Velikoj Britaniji komisija nam je vrlo kasno prenijela brojke, a e, podaci vijeća su stigli još i kasnije. To je naravno bio veliki problem jer smo htjeli o proračunu razgovarati u detalje. I jučer smo se sastali zajedno sa svjetiteljima u Sjeni. I hvala kolegama koji su sudjelovali na tom sastanku. Međutim, potrebno je prenijeti komisiji da ako žele da naša izvješća budu e, ozbiljna i dobro pripremljena, da se mora uvažiti e, uloga parlamenta i da nam se moraju na vrijeme dostaviti podaci. Evo sada e, nekoliko najbitnijih stvari koje moram reći nakon dosadašnjih rasprava. Dakle, danas ćemo glasati. Za vrijeme glasanja vidjet ćete da se želimo vratiti na ona e, smanjenja e, koje je načinilo vijeće i e, više idemo na ono što je rekla komisija. Prijedlog komisije nije idealan, ali je bolji. Razgovarali smo kao predstavnici e, klubova zastupnika i htjeli bismo imati dodatnu pričuvu za slučaj e, elementarnih nepogoda i drugih problema. Još smo se jednom E, izjasnili po pitanju smanjenja i kresanja proračuna e, koju žalimo. Tu su naravno i uobičajeni problemi drugog stupa, ali e, mislim da ćemo ipak moći izbjegavati takve situacije sljedeće godine. Što se pak tiče pilot projekta, Jako mi je drago da je velik broj europskih regija uložio pilot projekte. Naravno, pred nama je dakle veliki izbor, velika mogućnost izbora s obzirom na broj predloženih projekata, ali znamo da će odbor za proračun biti taj koji će u konačnici odlučivati. Hvala svim kolegama koji su sudjelovali u ovim e, radovima i e, drago nam je u svakom slučaju da ima puno projekata jer na taj način vidimo da su regije i dalje angažirane i e, aktivne. Znamo kakva je situacija u ostatku svijeta. Prema tome, znamo da postoji financijske problemi. Ali, bez obzira na to, mislimo da se e, proračun za poljoprivredu ne smije smanjiti jer e, problemi u europskoj poljoprivredi nisu ništa manji i stoga moramo sve učiniti kako se taj proračun ne bi i više smanjivao. I e, hvala e, na kraju svim izvjestiteljima u Sjeni koji su ipak došli na sastanak, iako je on bio sazvan u zadnji čas. Zahvaljujem se izvjestitelju. Ne čini mi se da se itko javlja za riječ, pa stoga možemo odmah prijeći na glasanje. Mislim da svi imate glasačke kartice. Rekao sam vam ranije bio da ih morate ponijeti. Otvaram glasanje. Amandman prvi za. Usvojen. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Usvaja se. Amandman peti. Tko je za? Usvaja se. Amandman šesti. Tko je za? Usvaja se. Amandman sedmi. Tko je za? Usvaja se. Amandman osmi. Tko je za? Usvaja se. Amandman deveti. Tko je za? protiv, odbija se. Deseti za, usvaja se. Jedanesti za, protiv, odbija se. Amandman 12. Tko je za? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Usvaja se. Amandman 15. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Prvi dio usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? protiv, odbija se. Amandman 20. Tko je za? Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman, želite li provjeriti? U redu. Provjerit ćemo 19. amandman. Otvaram glasanje. Da, da, e, glasamo o 19. amandmanu. Otvaram glasanje, amandman 19. Zatvaram glasanje. Hvala lijepa. Prelazimo sada na amandman 21. Tko je za? Usvaja se. Amandman 22. Izvjestitelju, izvolite. E, I dalje postoji e, usmeni amandman. Mislim da se zapravo radi o ispravku prijevoda autor tog amandmana e, želi zamijeniti e, riječ e, odbija riječju odbacuje. Na taj način će to njekanje, to odbacivanje biti puno jače. Dakle, to je nešto što ćemo naglasiti, što želi naglasiti autor amandmana, on misli da će i na njegovu i na drugim jezicima to biti jasnije. Hvala lijepa da to osim svega stoji na glasačkom listiću. Ko je e, za taj amandman usvaja se. Amandman 24. usvaja se. 25. tko je za? Usvaja se. 26. tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 27. Tko je za, protiv, odbija se. Amandman 28. Usmeni amandman je u smislu onoga amandmana 22. Prema tome nećemo još jednom objašnjavati njegove razloge. Tko je za amandman 28. Usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 30. Želite li provjeriti amandman 29. Izvolite. Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se i to malom većinom. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Odbija se. Ipak ćemo provjeriti amandman 31. Otvaram glasanje. Hvala, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 32., 33. i 34. Mislim da ih možemo objediniti i glasati u blok. Ne, ne možemo. Dakle, amandman 32. Tko je za? Protiv? Odbija se. 33. Tko je za? Protiv? Odbija se. 34. Za? Protiv? Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Amandman broj 35. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 37. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 38. Tko je za? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 42. I 50. jer su identični. Usvajaju se. Amandman 43. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Amandman 46. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na kompromisni amandman A. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Ima jedan prekobrojan socijalist. U tom e, slučaju molim da se glasanje ponovi. Ponavljamo glasanje o kompromisnu amandmanu A, s tim da molimo da jedan od socijalista ne glasa. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Odbija se. 49. Tko je za? Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Nisam siguran. Glasanje je otvoreno. Amandman 51. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Amandman 54. gospođe Senre. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Odbija se. Međutim, provjerit ćemo. 55. amandman provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. I to e, malom većinom. Amandman 56. gospodina Bovea. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 57. Tko je za? Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Odbija se. 59. Tko je za? Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 61. Tko je za? Usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Usvaja se. Prelazimo sada na elektroničko glasanje o e, prijedlogu mišljenja sa amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I prijedlog mišljenja je time usvojen. Prelazimo sada na drugi dio glasanja, a to je glasanje o proračunskim amandmanima. Prelazimo dakle na konkretne brojke. Izvjestitelj nam je već objasnio o čemu ćemo glasati. Dakle, podaci su stigli vrlo kasno, tek u srpnju. A naše mišljenje razlikuje se od mišljenja vijeća. Što se tiče pilot projekta, uz proračunske amandmane, on je dakle tu. E, kao što znate, članovi našeg odbora su e, predstavili pilot projekte, a nakon toga se e, komisija bavila tim pilot projektima, dala je mišljenje, te E, se vidjelo imaju li ocjenu koja je bila viša od ocjene C. Ti projekti e, koji su dobili ocjenu više od C su jedini projekti koji će se eventualno realizirati. Preostali projekti nemaju gotovo nikakve šanse da se realiziraju među projektima, među dobrim projektima i jedan je od onih koji ste vi predložili. To je isti postupak baš kao i svim drugim odborima u Europskom parlamentu. Naime, glasa se među, za projekte koji su dobili ili ocjene A ili B. Ali postoji i projekti odbora za poljoprivredu koji nisu bili e, procijenjeni od Europske komisije i ti projekti su oni o kojima se danas glasa. Podsjećam vas da bez obzira na to kakva, e, kakvu ocjenu dobiju, da će se prijedlozi e, odboru za proračun moći ulagati do četvrtka 1. rujna u podne. Ne znam želi li gospodin Jar još nešto dodati. Čini se da ne želi, pa ćemo stoga izravno preći na glasanje. poprave budžetovih. E, w takim razie pierwsza poprawka popravka w części Amandman 66, dio prvi. O iznosu. Prvi dio amandmana 57.66 za. Protiv. Odbija se. Sljedeći. O samom tekstu. Za. Protiv Odbija se. Pa idemo dalje. Na 57, 70. 50. 7, 50 kaže mi predsjedatelja, prostite. Dziękuję, kto jest przeciw? Za, protiv, usvaja se.

57-77 za, protiv, odbija se. 57-86 za, protiv, odbija se. Amandman 57-56 za, usvoja se. 57-78 za, protiv, odbija se. 5773 za, protiv, odbija se. Amandman 5760 i 5783, oni su identični, za, usvaja se. 5781 za, protiv, odbija se. Amandman

Možemo provjeriti. Provjeravamo za amandman 57.75. Otvaram glasovanje. 57.75. Zatvoram. Hvala lijepa. 57.76. Za protiv odbija se. 57.80 za, protiv, odbija se. 57.84 za, protiv, odbija se. 57.87 za, protiv, odbija se. 57.68 za, Hvala. Svi su za. 57,89. Poprawka 57,90. Ne razmatra se. 57,90 za, protiv, odbija se. 57,91 za, protiv, odbija se. Amandman 5792 za, protiv, odbija se. 5764 za, usvaja se. 5769 za, protiv, odbija se. Amandman 5793 za, protiv,

protiv, odbija se. Amandman 57-58 za, usvaja se. 57-65 za, usvaja se. 57-62 za, usvojen. 57-51 za, usvojen usvojen. 58.00, novi pilot projekt. Dakle, glasujemo za novi pilot projekt. 58.00, tko je za? Hvala, usvojeno. 58.01, novi pilot projekt slično na 58.13. Hvala, usvaja se. 58.02 za, protiv, odbijen. Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala lijepa. 5803 za, protiv, odbija se. 5804 tko je za, tko je protiv, odbija se. 5805 za, protiv, provjerit ćemo. 5805 Otvaram glasovanje. Hvala vam. Odbija se. Zatvaram. Amandman 5806 za. Protiv. Odbija se. 5807 za. Protiv. Odbija se. 5808 za protiv, odbijen 5809 za, protiv, odbija se. 5810 za, protiv, odbija se. 5813 je povučen. To je bio projekt koji je dobio preporuku, međutim sad imamo novu bolju formulu i to je 58.01 i to je usvojeno. Dakle, prelazimo na 57.67. Gospodin Belder za usvaja se. 57, 98, gospođe Šrajer Pirik i Meginis za usvojenje. 57, 97 za, protiv, odbijen. Dakle, glasovali smo o amandmanima, te vam želim reći da će 11. listopada biti usvojena odluka o proračunu koja je na čitanju u parlamentu na komitetu odboru za proračun 26. listopada i onda imamo 21 dan za usklađivanje od 21. listopada do 1. listopada kad se glasuje o rezultatu tog postupka. Zatvaramo glasovanje. Odložite kartice. Te prelazimo na točku šestu. Ulaganje u radna mjesta i rast. I uvećavanje doprinosa europskih strukturnih investicijskih fondova, članak 16.3 od CPR-a. Izvjestitelj e, o mišljenju je gospođa Dančila. Odbor zadužen za to je odbor za regionalni razvoj Mišljenje smo podnijeli 5. ožujka i onda je trebalo sastaviti mišljenje Agrija e, o provedbenom izvješću i u ime odbora za regionalni razvoj. To je nelegislativna e, vlastita inicijativa, izvješće i e, za nam je odbor za regionalni razvoj. Gospođe i gospodo, mislim da možemo početi i zamoliti izvjestiteljicu, a koja nam je već rekla nešto o ovom pitanju, o tome smo razgovarali 24. svibnja, tad smo imali inicijalnu razmjenu mišljenja, a gospođa Dančila će e, predstaviti svoj nacrt mišljenja sada, te joj ja dajem riječ. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedavajući. Strukturni investicijski E, Europski fond, a naročito fond za poljoprivredni i ruralni razvoj predstavljaju ključne mehanizme za ostvarivanje strategije Europe 2020. godine, ali Istovremeno na taj način se zna koliko se stvarno ulaže u ekonomiju jer Europa je sada u teškoj kako ekonomskoj tako i političkoj situaciji. Danas ćemo se baviti mišljenjem. Ovo je tek početak našeg rada na tome, pa sam pokušala tu staviti naglasak na rad koji mi imamo na Europskom fondu za ruralni razvoj. To je vrlo važno za mnoge države članice. Novi Europski fond za ruralni razvoj koji se temelji na prethodnim programskim razdobljima ima mnoga pojednostavljenja u odnosu na prethodne okvire. Tu se uvelo više fleksibilnosti kako bi se na bolji način odgovorilo specifičnim E, potrebama pojedinih teritorija. Istovremeno radi se više na jačanju transverzalnih, horizontalnih dakle ciljeva. Bez obzira na to, neke regije nisu u potpunosti mogli iskoristiti veću fleksibilnost ove nove strukture Fonda za ruralni razvoj. Zašto? Zato što su eh, došli do zaključka da je sada puno kompleksnije dobiti ta sredstva. Zato mi moramo dobro proučiti kakav je stvaran utjecaj utjecaj ima ovaj novi razvoj, moramo proučiti što je bilo pozitivno, što je bilo negativno, kako bismo zaista mogli odlučivati za budućnost. Neke države članice iskoristile su kapacitete koje su ponuđeni kako bi se povećala sredstva na nacionalnoj razini i isto tako kako bi se bolje iskoristilo ono što sada nude dva stupa zajedničke poljoprivredne politike. Iako je nominalno e, i iznos možda bio manji e, u odnosu na prethodno programsko razdoblje. Međutim, ipak, e, zahvaljujući novoj strukturi, došlo je i do malog poboljšanja s obzirom i na nacionalna ulaganja. A realizacija ciljeva u e, sporazumima, partnerskim sporazumima i operativnim e, prijedlozima može se načiniti ako na lokalnoj razini e, se dobro radi i mnogo onoga zapravo što se događa na terenu. Iz tog razloga u mnogim sredinama je rezultat bio pozitivan i zahvaljujući tome moće se učinkovito rješavati ti fondovi. Hvala, s nestrpljenjem očekujem vaše komentare. Hvala lijepa na prezentaciji. će me gospodin Lozo. Da, ovdje e, iz ovih e, priopćenja jasno vidimo e, kakva je sada evropska politika, dakle da se favoriziraju od jedni u odnosu na druge poljoprivrednike. Zapravo se stvara konkurencija među državama članicama koje se ovdje svjesno odgovara. Europski strukturni i investicijski fondovi je sada u redu bio neki problem. Ono što sam zapravo e, govorio je da vi organizirate konkurenciju među državama članicama. E, situacija prijedloga tih fondova je iz 2014. do 2016. godine vidimo da se istočne zemlje favoriziraju dok i dalje dok su države članice na zapadu, primjerice Francuska, ovdje u lošem položaju. E, tu se govori puno o migrantima i vidimo da su u Njemačkoj, na primjer, oni imali e, puno lošije plaće i sada se zapravo stvara konkurencija između migranata s jedne strane i domaćih radnika. Zanimalo bi me što vi zovete razdobljem nakon krize. Rado bih da vi o tome razgovarate s francuskim poljoprivrednicima. Ja e, sam s njima razgovaram vrlo često i mislim da e, se morate pripremiti na to da će oni biti jako nezadovoljni. Možda se ne bi trebalo bojati e, poljoprivrednika Hvala vam lijepa predsjedatelju, a ja bih eh, prvo željela zahvaliti predlagateljici gospođi Dančila na ovom izvješću koje je dobro ishodište. Za, a možemo i dati neke prijedloge. Mislim da je naziv, odnosno naslov jako važan i željela bih eh, ukazati na važnost a to se i ističe u izvješću u drugoj točki e, strukturnih e, fondova koji su mislim ključni za ovo i mislim da bi trebalo dodati to da su ključni upravo strukturni fondovi da bi se osigurao razvoj i rast i otvaranje novih radnih mjesta u regijama. Osim toga, svi se sjećamo da kad smo počeli razgovarati o Junkerovom planu e, i ruralnim područjima morali smo se žestoko boriti da ta područja budu pokrivena. Pa mislim da je važno dodati i spomenuti ove fondove. No, e, druga stvar koju smatram da je vrlo važna što se tiče poljoprivrede jeste i da se ukaže na važnost toga da se osigura da e, mladi i žene budu u žarištu pozornosti tog plana kao i otvaranje radnih mjesta jer ako oni nemaju e, radnih mjesta u ruralnim područjima onda to nikud ne vodi ali naravno da ćemo čuti od drugih o tome Hvala lijepa. I, ja bih e, zahvalio e, kolegici Dančili i drugima koji su radili na ovome. E, dobro je pokazati koliko su učinkoviti strukturni fondovi s obzirom na to da sada više puno aktera na terenu u tome sudjeluju. A kada govorimo, kada se približamo više samim gospodarskim subjektima, onda vidimo da su ti fondovi puno učinkoviti. Treba također proučiti koliko je to učinkovito za radna mjesta. E, vi također e, izvjestiteljice govorite i o, o broju, dakle o količini toga. A ako imamo dakle više sredstava e, kako bismo intervenirali na teritoriju tu vidimo da je e, problem dobiti više sredstava i to smo vidjeli kad smo razgovarali malo prije o proračunu za 2017. godinu. Međutim, ono što je problem nije toliko količina sredstava, već i tome da moramo težiti konvergenciju s jedne strane, ali isto tako da treba pojednostavniti provedbu strukturnih fondova. To je važno naglasiti. Ako želimo da u najkompliciranijima, najtežim ruralnim sredinama da se život održi, da učinimo nešto pametno kako bi danas, a naročito sutra, ljudi i tamo dalje živjeli. Stavljat ćemo amandmane o budućem korištenju tih strukturnih fondova vezanih za ruralni razvoj i za zajedničku poljoprivrednu politiku. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Valkancer. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Dozvolite da gospođi Dančila čestitam na određenom poslu, sjajno je to učinila i razgovaramo sad o jednoj temi iznimne važnosti. Imajući na umu krizu u kojoj se nalazi Europska unija, a osobito poljoprivredni sektor. Upravo zato je vrlo e, potrebno da strukturni fondovi Europske unije budu namijenjeni u na najbolji mogući način da bi se postigli upravo ciljevi koji su zacrtani e, već su je postignut značajan napredak u smislu prilagodbi e, klimatskim promjenama i drugom, međutim energetici na primjer i slično ali ne možemo isto reći na, za otvaranje radnih mjesta. E, prilagodba promjeni klime vrlo je važna, ali isto je tako važno nastaviti se boriti za konkurentnost tvrtki koje e, rade u ruralnim područjima. Drugi dio paka e, se zapravo pretvorio u katastrofu i ciljevi nisu postignuti. Te je to izvor mnogih problema. Dakle, i drugi i e, stup nije zapravo e, rješenje za politiku ruralnog razvoja. Dakle, ne mislim da je nužno e, dobro e, da se nastavi istim putem, no imamo e, stalni problem u financiranju regionalnog razvoja. S izvjestiteljicom se slažem da je važno izbjeći pretjerano reguliranje ovog područja i da treba koristiti fondove koji postoje za prvi i drugi stup, a isti, na isti način potrebno je spomenuti važnost ruralnih područja za e, borbu protiv siromaštva. S više ulaganja treba pospješiti i poboljšati konkurentnost tvrtki, e, uvoditi nove tehnologije i educirati i upravo na taj način e, će se i ruralna područja boriti protiv nezaposlenosti. Važno je u izvješću isto tako spomenuti i razvoj e, i kako on odgovara pojedinim razdobljima financiranja budući da je potrebno e, dovoljno vremena i već neko vrijeme e, vidimo da e, trend, ovaj isti trend se nastavlja. No, želim još osim navedenoga reći da nam trebaju smjernice od strane komisije da bi se ukazalo što stoji na raspolaganju u smislu financijskih sredstava poljoprivrednom sektoru. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Hvala. Evo, zahvaljujem prije svega izvjestiteljici. Možda mogu ovdje dodati neke elemente. Važno je da se da, evo, da, se, da se može utjecati na ove programe razvoja i od strane odbora za poljoprivredu. Uvijek smo se zalagali u tom smislu. Važno je da ruralni razvoj poprate upravo političari koji se bave poljoprivredom, zato što imamo bolju viziju u odnosu na neke druge parlamentarne odbore. To je osjetljivo pitanje. Često vidimo na dijelu i svojevrsnu ljubomoru, tu se govori pa što sad ima s tim odbor za poljoprivredu i tako dalje, međutim ne slažem se s time. Mislim da se upravo mi moramo baviti ovim pitanjem. Točka broj 10. Slažem se. Ovo se pitanje mora ojačati. Ukoliko želimo razviti odgovarajuće programe, potrebno je uključiti dionike na, sa lokalne razine. Oni moraju imati odlučujuću ulogu, zato je važna ova točka broj 10 i ja još bih je htio dodatno ojačati. Potom je tu točka broj 8, to je prekomjerna regulacija. Moramo smanjiti birokraciju. Kada istekne programsko razdoblje, započinje novo. I na početku se bilježe kašnjenja. To, je, to možemo zahvaliti i sporosti birokracije. O ovome bi valjalo raspravljati i na odboru za proračune, dakle provjeriti da ne dolazi do prijevara, da se ne bilježe slučajevi korupcije, međutim nekada se u tom smislu pretjeruje. Poljoprivrednici s jedne strane Sad se s jedne strane bore se protiv e, nekih evropskih e, direktiva, međutim tu postoje i određeni operateri poput određenih tvrtke koje žele pokrenuti projekte koje se vrlo, vrlo lako izgube u ovoj birokratskoj džungli. Dogode im se neke, neke greške, često se potom dobivena sredstva moraju vraćati zbog tih grešaka koji se obilježe u sustavu dolazi do e, prekomjerne regulacije. Često potom primamo pritužbe lokalnih administracija koje nisu kadre obrađivati velik broj zahtjeva upravo zbog prekomjerne regulacije. Zato se slažem sa izvjestiteljicom koja želi ojačati ovu točku, dakle točku broj 8 koja govori upravo o ovom pitanju jer u suprotnosti nećemo postići svoje ciljeve, a to je da nešto učinimo dodatno u području poljoprivrede, da promoviramo ruralni razvoj. Programi trebaju biti transparentni, naročito za one koji ih koriste. U suprotnom, uzalud trošimo energiju i resurse, trošimo te resurse na prekomjernu birokraciju. Zato predlažem jačanje točke 8 i još jedan komentar. Znam da odbor za proračun ima nešto drugačije stajalište, oni zahtijevaju veću kontrolu. A ja pak poručujem pa učinimo te programe jednostavnim. Dakle, moramo i dozvoliti svoju vrstu stopu pogrešaka tamo gdje one ne čine e, štetu. Dakle, proširimo ovu točku 8 s ovim primjedbama i povežimo se sa odborom, e, sa odborom za proračune. Jer u suprotnosti dobit ćemo čiste, gole administrativne programe koji konkretno neće ništa izmijeniti. Potom moramo se okrenuti i najmanjim korisnicima, dakle ne velikim tvrtkama koje mogu uložiti milijune, koji imaju svo potrebno znanje i vještine. Naime, kada dolazi do kontrola u tim velikim tvrtkama, tada kontrolori moraju razgovarati sa čitavim nizom odjetnika koji su prisutni u tim tvrtkama. Mi moramo pomagati malim korisnicima na način da ćemo učiniti programe transparentnim, jednostavnim, da će oni biti razumljiviji i da moramo izbjeći također kontroliranje svaki put kada se pogriješi u jednom zarezu. Dakle, evo, ohrabrujem, vam da se radi ohrabrujem vas da se radi u ovom smjeru. Hvala lijepo. Vi ste na široko nam se obratili vezano uz ovo pitanje. Ja sada ne želim reći da da ćemo ograničiti vrijeme za riječ, ali evo držimo se nekog dodijeljenog vremena ipak na neki način. Kolegica Štajer, izvolite. Hvala lijepo. Evo upravo ovo što je govorio e, kolega Jar je ono što sam ja htjela istaknuti i zato se sada neću u tom smislu ponavljati. Međutim, e, posljednji put kada smo se sastali, kolega Van Nistelrooy je govorio o istom ovom pitanju. Ukoliko pogledamo brojčane pokazatelje predviđene za razdoblje od 2018. do 2020. vidimo da nema rezova. Slažem se sa kolegom Jarom kada kaže da i velike tvrtke raspolažu sa velikim eh, resursima, a u Njemačkoj također znamo da postoje velike, velike poljoprivredne tvrtke, imamo čak i poljoprivrednike iz Nizozemske koji odlaze tamo raditi, a potom imamo i ovaj dio malih korisnika koji više ne znaju kome se obratiti i što raditi. Važno je koristiti sredstva iz e, Junkerovog fonda, međutim tu imamo i brojne druge dionike na tržištu kojima valja pomoći. Ja podržavam strategiju za bioraznolikost, za borbu protiv klimatskih eh, promjena. Ovdje riječ je o održavanju teritorija, održavanju poljoprivrede u tim teritorijima. Dakle, kako ćemo u budućnosti odrediti više sredstava za oni koji evo obrađuju zemlju na tom teritoriju. Govorimo o razdoblju za 2018. još uvijek ne znamo kojim pravcem krenuti, pa to je zbilja čudno.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 izrađujemo izvješća. Međutim, često je za pripremu određenog dokumenta potrebno mnogo vremena i tu se onda izgube iz vida neke važne stvari. Htio bih zahvaliti e, gospođi Dančila, ona je obavila izvrstan posao, ona je izradila jedno uravnoteženo mišljenje. Ono se fokusira na ključna pitanja. Važno je da se fondovi koji su povezani uz poljoprivredu pojednostavljuju, da uzmu u obzir veću fleksibilnost. Međutim, možda bismo nešto više mogli osnažiti dio koji se tiče inovacija, tehnoloških promjena, tu bilježimo ubrzani razvoj, naročito u sektoru poljoprivrede. To je važno za održivost i konkurentnost poljoprivrede u Europi. Komisija bi ovdje trebala biti nešto više proaktivna, trebala bi im dati sve mogućnosti na raspolaganje poljoprivrednicima. I zato evo zahvaljujem kolegici Dančili na upućenim primjedbama. Ja ću podnijeti nekoliko amandmana na ovo mišljenje. Hvala lijepa. Hvala vam. Zastupnik Egnju, izvolite. Hvala lijepo. Govorimo o složenoj situaciji vezano uz kontrole, u poljoprivrednom sektoru. Gospodin Jar je dugo govorio danas, on je njemački zastupnik, njemački poljoprivrednici se također muče s ovim pravilima i ukoliko oni imaju problema, onda zbilja možemo reći da situacija nije ružičasta. Vidjeli smo što se dogodilo na referendumu vezanim uz Brexit, koliko je tu bio postotak onih poljoprivrednika koji su glasovali za to. Gospodin Des ovdje sada nešto komentira. Nadam se da će ga netko ušutkati. Hvala lijepo. Evo, spominjao sam Brexit. Vidimo sada što se događa. Evo opet. Hvala lijepo. Brojni poljoprivrednici su glasovali za napuštanje Evropske unije i to su učinili zbog složenih eh, procedura, dakle, gomile papira koje su bile potrebne da bi se povukla sredstva. Oni vide da su se ovdje omjeri promijenili, vide da gube novac iz prvog stupa. Dakle, tu se premješta novac u drugi stup, tu je puno teže dobiti sredstva i to je njihovo stajalište. Međutim, što je sa britanskim poreznim obveznicima koji su ovo izdašno financirali, opet teško dobivali novac natrag, pa i oni žele odgovarajuću proračunsku kontrolu. I to mogu razumjeti. Međutim, e, gdje će sada završiti ovaj novac? Dakle, poljoprivrednici ga ne mogu dobiti. Vidimo ovdje izvrsnu priliku za Evropsku uniju da novac iz prvog stupa stavi u drugi stup i iskoristi ta sredstva da pruži krov nad glavom izbjeglicama koji su stigli u Njemačku. Evo, doista pozivam zastupnike ovdje i pozivam komisiju da mi evo doista veli da neće biti tako da mi proturječi. Albert Evo vidim da si tu ti rekao što si mislio i tijekom glasovanja. I htio bi doista čuti što se može reći o korištenju novca iz drugog stupa da se dakle daju, da se on iskoristi za davanje krova nad glavom izbjeglicama koje su stigle u Europu. Hvala lijepo. Evo, doista zanimljiv komentar. ali želim vam e, reći da biti dijelom Unije ne znači samo uplaćivati sredstva, već imati koristi od njezinog e, proračuna. Tu su i brojne koristi koje proizlaze iz jedinstvenog e, tržišta. Imamo zemlje koje doprinose nešto više uplatama, ali one imaju velike koristi od zajedničkog razvoja i zajedničkog financijskog sektora i mogu također imati određene korist koje proizlaze iz jedinstvenog tržišta. Kao što vidimo, veće uplate znače i veću korist i zato bi bilo dobro uzeti u obzir cijeli taj kontekst kada se govori kako bi smo bili svjesni toga. Na koji način koristite sredstva koja se plaćuju, to je vaša stvar. Ja bih recimo htio da Poljska koristi sve manje europskih e, sredstava. To će značiti da smo se jako razvili i da više nema potrebe da koristimo te fondove. To je ideja iza cijelog ovog e, sustava i to je cilj koji se želi postići. Izvolite kolega, imate riječ. što yra vienas, viena iš svarbiausių temų ir viena iš svarbiausių problemų, apie kurią mes ovo je jedno od najvažnijih problema. Ovdje govorimo o problemu koji zaista zaslužuje da se o tome brzo i učinkovito govori. Naravno, moramo ispravno koristiti ono što e, imamo, čime raspolažemo, a u tom smislu imamo i iskustva. Ja sam od 2007. do 2013. godine bio gradonačelnik jednog mjesta i znam na koji način se strukturni fondovi koriste. Ti strukturni fondovi u Litvi nisu se mogli koristiti za otvaranje radnog mjesta. I strukturnih fondova gradi se prvenstveno infrastruktura E, to smo činili s novcem koje smo dobivali, a onda su poduzeća trebala djelovati sama. Rezultati su zapravo bili vrlo skromni. Mislim da moramo izvući pouke iz prethodnog razdoblja. Vrijeme je da se pomogne i poduzećima. Želimo li da e, u Europi razlike budu manje i da ima manje država koje zaostaju za drugima. Ako želimo da obitelji žive zajedno, te da ima manje situacija gdje muž odlazi raditi u inozemstvo dok njegova obitelj ostaje u domovini. Dakle, ako želimo to postići, moramo uspostaviti konkretne mjere, suradnju na planu poljoprivrede. Počelo se s time i e, od onda u Litvi imamo već prve pozitivne rezultate, a nova radna mjesta ne smije uništiti ona koja su ranije stvorena. Moramo otvoriti i nova radna mjesta, ali moramo isto tako i održati stara radna mjesta. Sva ta radna mjesta je, moraju ljudima dati budućnost moraju im omogućiti da dostojanstveno i korektno zarađuju za život. Važno je također da e, razmotrimo i to što ćemo napraviti s e, radnim mjestima koja će se otvoriti, jer ako na njih zaboravimo, onda e, zaista nećemo moći dobro napraviti, moramo odmah početi financirati ta radna mjesta. Hvala lijepa. Evo ja želim zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom poslu. Ovo je zanimljiva rasprava, dakle, riječ je i o načinu korištenja sredstava i dobro je da se o tome raspravlja. Mi ćemo pokušati dati svoj doprinos istoj. Međutim, prije svega bih vam htjela dati do znanja da je jedna od prvih točaka kojom ćemo se morati pozabaviti Činjenica da moramo spriječiti da komisija koristi sredstva kao sredstvo prisile e, protiv pojedinih zemalja članica. Vidjeli smo da je komisija zaprijetila Španjolskoj i Portugalu ukidanjem dakle, pomoći, odnosno korištenja e, strukturalnih fondova, dakle ukoliko ove zemlje ne budu poštivali odredbe vezane uz prilagodbu proračuna a uopće ne uzimaju u obzir kakvu krizu proživljavaju te dvije zemlje, kakve su posljedice krize koje proživljavaju naši građani, to sada kako sve osjeti i u stopama zapošljavanja, tu vidimo veliko raslojavanje u društvu, povećanje stope siromaštva i zato evo molim ovaj odbor da se nešto poduzme, htjela bih da imamo hrabrosti poručiti Europskoj komisiji da jednostavno prestane prijetiti europskim narodima. Hvala lijepo. Dziękuję. Pewna zgoda. Pan poseł Flanagan. Kolega Flanagan, izvolite. Hvala lijepa. Evo tu je predsjednik odbora dakle odgovorio kolegi Edniju, govorit će o koristima jedinstvenog tržišta. A evo imate to tržište, lijepo ga zamotate u zastavu, oduzmete suverenim državama odlučivanje o vlastitim sredstvima, to smo vidjeli u više navrata kada se glasovalo o Lisabonu i tako dalje i to nije ono što građani žele i zato bi bilo dobro početi slušati već jednom te građane. Investiranje u rast i zapošljavanje. Ključno je da govorimo o tim pitanjima, da pokušavamo nešto učiniti u tom području. Tamo gdje ja živim vidimo da ljudi odlaze jedan od najveć, od glavnih razloga je zato da sredstva namijenjena ruralnoj Irskoj i ruralnoj Europi idu u pogrešne ruke u ruke onih koji voze privatne avione, dakle u svoje slobodno vrijeme, a ne onima kojima je to potrebno. Još mi se poručuje da je to život je težak i tako mora biti. Treba se na odgovarajući način trošiti ovaj novac. Vidimo da 80% sredstava za zajedničku poljoprivrednu politiku ide u ruke najbogatijih poljoprivrednika. Oni proizvode puno hrane, poručuje se. Pa nije opće istina, oni proizvode oko 30% proizvedene hrane. Ukoliko tražimo vrijednost za novac, ukoliko tražimo radna mjesta, pa nemojmo onda financirati ove špekulante. Znamo što se događa u takvim situacijama. Ovo, ovo mišljenje je jako dobro, naročito je ovaj dio koji govori o prekomjernoj regulaciji. Čuo sam kad je povjernik Hogan rekao da želi nešto učiniti po tom pitanju. Pa prijatelji povjerenika su oni koji imaju najvišu korist e, iz korištenja sredstava prvog stupa. Međutim, stvarnost je takva da ukoliko želite nešto pojednostaviti, pa pojednostavite drugi stup. On je toliko kompliciran da ne znam kako itko ima vremena i živaca prolaziti kroz ovu proceduru i pokušati dobiti sredstva iz drugog stupa. Na početku to je trebalo, ovo se trebalo ticati poljoprivrede, međutim sada već ulazimo u pitanja zaštite okoliša i druga područja. Mi moramo uvjeriti javnost u važnost ovih pitanja, moramo dobiti potporu ljudi koji su izvan sektora poljoprivrede i teško je dobiti njihovu potporu kada vidimo da se velika količina ovog novca ne usmjerava na lokalnu razinu, ne usmjerava prema poljoprivrednicama. Jer evo, kao što sam rekao, ovi koji troše novac, koji voze privatne avione, troše novac poljoprivrednika, oni ne ulažu na, u lokalnu razinu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 To su vrlo važna pitanjima, pitanja o kojima govorite o tome kako bi trebala izgledati zajednička poljoprivredna politika nakon 2020. godine. Pokušat ćemo na njih odgovoriti ovom prilikom. Evo, gospodin Ferran, izvolite. Hvala lijepa. Europski model utemeljitelja Europske unije koji je, e, je sada zaista iza nas, a malo sredstava koji se e, izdvojio za ZPP za vrijeme pregovora i za razdoblje od 2014. do 2020. godine nije dostatan za ruralne sredine ja smatram da ništa neće zamijeniti za e, poljoprivredna gospodarstva koja su nestala. Ništa neće zamijeniti ono što je nestalo. A u ovom e, izvješću o poljoprivredi ukazuje se na nedostatak budućnosti, nema perspektiva. E, radi se o ruralnim zonama gdje žive samo stari ljudi, mnogo od njih je otišlo. A sada nam se govori o imigrantima koji bi trebali se tu nastaniti i oživjeti e, ta, e, te sredine. To sigurno neće biti tako. U Francuskoj vidimo da ima sve više klijentelizma između izvršne vlasti u regijama i e, nekih koji su e, iz sektora poljoprivrede, a naš odbor sasvim sigurno to ne želi. E, govorimo ovdje i o potporama iz nacionalnih sredstava, što zapravo u ovom slučaju dovodi do nejednakosti. Ono što je europskoj poljoprivredi donijelo smrtonosan udarac bila je liberalizacija tržišta. Hvala. Puno o tome govorimo u ovim, e, na ovim našim e, sastancima odbora. Sad gospodin e, Buda, izvolite. Zahvaljujem se izvjestiteljici na izlaganju. Htio bih reći par riječi prije negoli što nešto kažem o našoj temi, o ruralnoj sredinama. U posljednje vrijeme sve se više naglašava da e, postoji opozicija između zemalja na istoku i onih na zapadu. Naročito to čine neki naši kolege. Ali mislim da moramo biti pravedni kada govorimo o financiranju izdvojenom za e, istočne zemlje. Ja ću sada govoriti o Rumunjskoj iz koje dolazim. 92% kapitala koji se ulaže jest iz e, E, stranih zemalja. Svega 8% ulaganje je iz rumunskih izvora. 92% ulaganja u Rumunjskoj su strana ulaganja, bez obzira o kojem se sektoru radi, primjerice u automobilskom sektoru. I to su proizvodi koji se rade za izvod, a ne za lokalne proizvode, za lokalne potrebe. E, Smatrate li da je loše investirati na istok Europe? Mislim da to nije tako, zato što svaki euro koji se uloži na istok Europe stvori barem dva eura za državu koja, iz koje je ulaganje dolazilo. Dakle, ne smijemo ovdje samo govoriti o brojkama. Što se pak tiče e, ruralnih sredina, svi mi naravno želimo da se ruralne sredine ojačaju, da e, postanu privlačnije kako stanovništvo ne bi iz njih odlazilo. Bio sam nedavno u Francuskoj i vidio sam da je tamo odlazak sa sela veliki problem. Mislim da se trebaju koristiti sva moguća sredstva kako bi se protiv tog problema borilo. Trebamo na kombinirani način koristiti raspoloživa sredstva kako bi se spriječilo odlazak sa sela. Trebaju postojati škole i zdravstvene ustanove i trebaju radna mjesta. Kao što je jedan od kolega zastupnika danas rekao, moramo omogućiti da ta radna mjesta budu održiva kako bi ljudi koji žive u ruralnim sredinama imali budućnost. Zaključno želim još nešto reći o pretjeranoj birokraciji. Sastao sam se s gradonačelnicima u Rumunjskoj i e, rekli su nam da postoji e, u tom sektoru 49 tisuća, 49 tisuća normativnih akata. Moramo dakle smanjiti birokraciju i moramo ruralnim sredinama omogućiti da se maksimalno razviju kako bi se te sredine e, ojačale. Hvala. Sada gospodin Desima riječ. Hvala. Zadržio sam riječ kako bih e, reagirao na ono što su rekli neki od mojih kolega. Naime, mislim da se e, situacije razlikuju. Najprije zahvaljujem kolegici Dančili na onome što je napravila. Prijedlozi su joj jako dobri. Kada je potpisan rimski ugovor imao sam deset godina. Drugim riječima pratio sam e, cijeli razvoj i Njemačka je bila jedna od zemalja koja je sve to potpisala. Njemačka je u ono vrijeme bila jedna od najsiromašnijih država po pitanju poljoprivrede. Nije slučajno, osim svega, da su e, siromašni građani iz ruralne Njemačke bili oni koji su se okrenuli nacionalsocijalizmu. U današnje vrijeme vidimo da zajednička poljoprivredna politika može mnogo toga učiniti. Mi smo nekada bili vrlo zaostala poljoprivredna sredina, a sada smo se poprilično razvili. Važno je da procjenimo kakvi programi postoje za budućnost. Želimo li da e, ruralne sredine budu sredine koje će biti konkurentne, gdje će postojati poduzeća, mala i srednja poduzeća. E, zato su potrebne infrastrukture, e, brzo, e, brzi internet, širokopojasni internet je potreban. U protivnom, niti jedna tvrtka neće doći u te sredine. Birokracija je također veliki problem. Iz godine u godinu svjedoci smo činjenice da birokracija postaje sve složenija. Pa to je ludost. Moramo se boriti protiv tog trenda koji jednostavno izmiče svakoj vrsti kontrole. Ne znam bi li trebalo osnovati posebno povjerenstvo koje bi nadziralo te situaciju koje bi se omogućilo i koje bi pratilo i provjeravalo da li e, male tvrtke dobivaju zaista ono što bi trebale dobiti, a ne da im je pristup sredstvima i fondovima izradi birokracije zapriječen. Teško je kontrolirati birokraciju, a s druge strane birokracija e, do krajnosti provjerava jesu li brojke i podaci točni. Dolazim iz Bavarke, e, programi su spremni i mogli bi se provesti. Bilo bi dobro da razmijenimo iskustva kako bismo poboljšali provedbu europskih programa. Još bih dodao par riječi o mladim ljudima. Nedavno sam u kraju iz kojeg dolazim uočio da postoji 500 slobodnih mjesta za šegrte. Zašto u današnje vrijeme mladi Španjolci ili Portugalci ne bi došli raditi u našu zemlju, kao što je to nekada bio slučaj iz 50. i 60. godina, budući da mi imamo slobodnih radnih mjesta. Jesu li mladi danas manje fleksibilni nego li što je to bio slučaj prije 50 godina? Mislim da bi jednostavno ti mladi ljudi mogli doći i izučiti zanat e, kod nas. Hvala gospođa Petir ima riječ. Predsjedniče, E, čestitam kolegici na izvješću koje je pripremila i e, želim reći da bi možda bilo dobro da ga još ojačamo e, sa konkretnim podacima e, obzirom da je doista e, uloga poljoprivrednika izuzetno važna za otvaranje radnih mjesta. Upravo je kolega Jar u svom izvješću koje smo tijekom ljeta usvojili e, spomenuo podatak da jedno radno mjesto otvoreno u poljoprivredi otvara još dodatno sedam radnih mjesta u drugim sektorima i to je pokazatelj da se u poljoprivredu zaista isplati ulagati. No, složila bih se sa kolegama koji su ovdje spomenuli problem kompliciranih e, procedura, e, izuzetno e, teške dostupnosti financijskih sredstava posebice za male i srednje poljoprivrednike i u tom smislu vas želim ohrabriti i zajedno s vama doprinijeti da ovo izvješće upravo skrene pažnju na taj problem jer i u Hrvatskoj e, osjećamo potrebu e, što e, bržeg i jednostavnijeg pristupa financijskim sredstvima iz Europske unije posebno kad je riječ o poljoprivrednicima. Nažalost bilježimo dosta poražavajuće trendove. Prema nekim zadnjim podacima u posljednjih nekoliko godina preko 150 tisuća mladih obrazovanih ljudi napustilo je Hrvatsku jer ne vide svoju perspektivu, a sela nam propadaju i ostaju prazna. E, kada bi ovaj novac koji imamo na raspolaganju iz Europske unije e, učinili tim mladim ljudima e, dostupnim tada bi vjerojatno ih uspjeli zadržati na selu i sačuvali bi tu strukturu sela jer moram napomenuti da je jako važno imati na umu E, da je upravo e, selo e, čuvar identiteta svakog naroda, svake nacije i zato zaslužuje snažniju podršku. Hvala lijepo. Thank you. gospođa Kadenbach ima riječ. Thank you very much. Ova je diskusija zanimljiva. Međutim, htjela bih odgovoriti gospodinu Desu. Ja sam članica odbora za proračun u e, kraju iz kojeg ja dolazim. Bila sam e, predstavnica u vrlo sličnom odboru. I htjela bih nešto reći o mnogim izvješćima koji su govorili o tome kako se koriste sredstva koju financiraju europski poreski obvezni, porezni obveznici. Postoji zapravo e, puno različitih sugestija e, koje izlaze iz različitih izvješća o proračunskom nadzoru. Naime, oni nemaju e, puno utjecaja na situaciju u poljoprivredi i ruralnim sredinama. Takva je situacija u svim državama Europske unije, jer konačni, konačnici ono što se događa jest da mi mm, dijelimo europska sredstva i želimo da se taj novac razumno troši. Međutim, e, tomu nije uvijek tako. Mnogi su danas govorili o tome da treba smanjiti birokraciju. Naravno da to treba učiniti. Međutim, ono što stoji u tim izvješćima jednostavno jest da se treba još više provjeravati. Trebalo bi dati mnogo preporuka za sve one koji sudjeluju u trošenju novca, a novac jest tu da bi ga se trošilo. Najgore što možemo učiniti jest da e, stvorimo situaciju gdje, koja će biti presložena, onda reći ne, sve treba pojednostaviti, a nakon toga da više ne bude moguće ništa nadgledati. Ne, mi ne trebamo sada stvarati nova E, nova struktura, jednostavno moramo koristiti ovo što sada imamo. E, samo kratka sugestija. Ponekada mi je žao da vidim kada ljudi smatraju da je poljoprivredna politika jednostavno slavina iz koje treba curiti novac u poljoprivredu. Ne, to nije tako. To je nešto što je puno veće, puno obsežnije, puno e, zakonodavstva se bavi upravo time kako treba dodjeljivati novac, ali mi nismo tijelo koje dodjeljuje sredstva i nekako dijeli europski kolač. Moramo imati širu sliku o europskoj e, poljoprivredi. Hvala. Ja mislim da moramo zaista biti oprezni. Ne smijemo e, smatrati da će drugi stup riješiti sve probleme. Da riješit će pitanja financiranja, međutim sam problem je puno širi. Programi ulaganja su također važni. Međutim, moramo se pitati jesu li ta dodatna sredstva bila razumno utrošena. S jedne strane, trošimo novac kako bismo e, ljudima e, ljude nagovorili da e, rade na programima stočarstva, s druge strane postoji problem u mljekarstvu. Drugi stup je izuzetno važan e, za e, otvaranje radnih mjesta i zato se novac treba tamo i trošiti. Desnica, naročito krajnja desnica, govori o e, izbjeglicama, pa nema razloga da se izbjeglice ne integriraju u ruralni sektor, jer na tom e, području ima mjesta, u tom sektoru ima radnih mjesta, a osim toga trebamo im dati i neku budućnost. E, raspirivati mržnju protiv migranata nije u redu. Inače, gospodine Des, ako se nedostatno financira u okviru drugog stupa, to nije slučaj samo u Bavarskoj, ali možete novac prebacivati iz prvog u drugi stup. Zanima me kako vaša stranka e, radi na tim pitanjima. Ako nema dovoljno sredstava, onda počnite razmišljati o tome kako da novac iz prvog prebacite u drugi stup. I e, morate raditi nešto bolje osim ovog e, paušala e, koja se sada e, dijeli. Gospodin Čim. Des, izvolite. Pa, vlada je odlučila da će dati novac i to nije jednostavno da ste oduzeli jednom da biste dali drugom, već smo dobili novo, da bi se dala nova sredstva. Srećom vi imate i mogućnosti da novac e, date, e, da imate novca za date. Sada gospodin Bušić e, opće uprave za regionalna pitanja. Ja vam samo želim reći da je izvješće e, došlo u prosincu prošle godine i e, to je sažetak onoga što su države članice ispregovarale u različitim programima. Osim toga, parlament će i dalje raspravljati o razvoju naše politike koja se odnosi na namjenu fondova i korištenje fondova. Što se tiče prijedloga izvjestiteljice, a što pozdravljam, je da nova E, skupina zapravo treba e, dati naglaske, nove naglaske za ove politike i lokalna akcijska e, skupina treba djelovati i to pozdravljamo te se nadamo da će E, na tom tragu raditi države članice. Ono što iz današnje rasprave proizlazi jest da treba pojednostavniti naše politike i učiniti sve e, da budu dostupnije, razumljivije, da bi se izbjeglo e, nepravilnosti i kontrolu. Ono što e, je komisija učinila je e, da je utemeljila skupinu na visokoj razini, e, a koja će tražiti od korisnika da daju doprinos u smislu pojednostavljenja. Čućemo što oni žele reći i vjerujemo da ćemo iz toga moći neke stvari izvući te cijelu politiku učiniti boljom i pogodnijom za buduću regionalnu politiku i njeno formuliranje I, da bi se izbjeglo previše birokratiziranja. Naravno želimo zadržati fleksibilnost i otvorenost za nova pravila, nove propise, e, što je naravno izazov i želimo svakako e, sve učiniti jednostavnijim e, da bi lakše time upravljali u budućnosti. I još jedan komentar koji sam, na nešto što sam čula, to je da e, ucjenjujemo države članice. Ne, komisija to ne radi, mi provodimo propise za koje je, je se ovdje glasovalo, e, pa prema tome e, vjerujem da neke odredbe koje se tiču upravljanja nam zapravo ne ostavljaju nikakvog izbora, radi se samo o provedbi postojećih pravila i propisa. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. I sad dajem riječ izvjestiteljici. Hvala svima na komentarima i e, svim primjedbama koje ste dali. Mislim da svatko od vas ima značajno iskustvo koje se može pretočiti e, u poboljšanje ovog izvješća. I u konačnici to će izvješće biti bolje i kompletnije zahvaljujući vašim primjedbama. I tako ću e, moći unijeti ono što e, sam izbjegla staviti. Hvala svima i s nestrpljenjem očekujem amandmane. Gospođe i gospodo, e, krajnji rok za amandmane je drugi rujna u podne. I samo jedan kratak komentar na kraju. Ruralna područja nije, ne odnose se samo na poljoprivredu, dakle i na zajedničku poljoprivrednu politiku. Drugi stup je dodatak tome. To je mali dio e, zajedničke poljoprivredne politike, ali ruralna područja imaju pravo na korištenje sredstava iz kohezijske politike. Prema tome kad govorimo o teritorijalnoj koheziji, to znači da bi ruralna područja mogla koristiti i kohezijsku e, politiku, odnosno socijalni fond i mi e, jesmo bliski poljoprivredi, ali ne trebamo samo gledati da zajednička e, poljoprivredna politika sve sadrži. To je jedan samo od elemenata života u poljoprivrednom području, a u tim područjima najčešće e, se događa da ljudi rade stvari koje nemaju veze s poljoprivredom, pa trebamo imati na umu da ne treba govoriti samo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici jer nas to dovodi do krivih rješenja. Sad ćemo, gospođe i gospodo, imati pauzu, te se s vama nalazimo opet u 15 sati. Ali sad imamo in kamera sastanak koordinatora pa vas molim da, ako je moguće, započnemo sastanak koordinatora u 11 sati. Sve bi skupine trebale potvrditi da će njihovi predstavnici e, moći biti tu u 11, možda neki mogu tek u 11 i 15, ali molim savjetnike političkih skupina da nam e, potvrde da njihovi predstavnici mogu biti tu u 11 jer prvotni plan je bio 11 i 15. E, a e, sve ću vas e, vidjeti